Uh, Dobro. Počet ćemo sad, molim vas. možda ste trebali dovesti još nekoliko dodatnih zastupnika kako bi glasanje bilo fer. Ali ajmo počet. Osvajanje dnevnog reda. Ima li kakvih pitanja, dodataka? Nema, onda je prigovora usvojen dnevni red. Što se tiče e, objava predsjednika, prijevod ide na 12 jezika, sastanak se prenosi preko interneta u web streamingu. Ovo je sada prvi put sjedimo u punom sastavu, novom sastavu od 81 člana našeg odbora i mislim da možemo aplaudirati na toj stvarno impozantnoj brojci naših članova prvi put u Strasburu zasjedamo u ovom punom izdanju. Dobrodošli. Idemo onda na usvajanje zastupnika e, zapisnika sastanka 2. i 3. prosinca usvojena. Dobro, onda možemo odmah prijeći na glasanje. Da počnemo sa prigovorom na GMO-ove. Otvaram glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Vidite rezultat. Znači 48 za, 22 protiv. Znači, prigovor je usvojen. Idemo dalje. Idemo na drugi prigovor. Prigovor na račun Propolisa. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Odbija se. Prelazimo sad na europski semestar. Idemo, amantman 1. Ko je za? Protiv? suzdržani? Usvaja se. Zatim stavak drugi, kompromis prvi, ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedmi, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman osam, tko je za? Devet, oprostite, devet. Da, malo je neuobičajeno. Ali ne želim nikako preskakati amandmane zelenih. Amandman devet. Za, protiv, je. Dobro da je provjerimo ipak. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman osmi. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman deset. Za. Protiv. Suzdržani? Da provjerimo. Amandman 10. glasanje. Zatvoreno glasanje. Usvaja se. Idemo na 12. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Onda idemo na kompromis broj dva. Za. Protiv? Idemo provjeriti. sve se. Onda prelazimo na amandman 14. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 15. Za protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali idemo provjeriti elektroničkim putem. Usvaja se. Dalje. Prelazimo na amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 24. Tko je za? Protiv? suzdržan i odbija se. 25. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 28. Za? Protiv? suzdržan i odbija se. 29. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, treba, mislim da je usvojena, ali idemo provjeriti elektronički otvorena. Usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I onda prelazimo na rezoluciju cijelosti. Za. Otvoreno je glasanje. Zatvoreno. Usvaja se. Hvala.